usvojit ćemo sedam akata, a njihovi naslovi bit će objavljeni u zapisniku ovog zasjedanja. Prije nego što prijeđemo na dnevni red, e, zastupnik Glicos je e, zatražio riječ u skladu sa poslovnikom. Zahvaljujem. E, želio bih vas obavijestiti e, da su 25. siječnja e, Grci izabrali novu vladu. A sada se nadalje poduzimaju mjere kako ona ne bi opstala. Međutim, e, ja apeliram na sve vas da uložite napore kako e, bi se omogućilo grčkom narodu da samo određuje svoju sudbinu. Hvala lijepa, gospodine Krecas. Prelazimo sada na dnevni red. Još se netko javio za riječ što se tiče poslovnika? Zahvaljujem. E, želim reći da je došlo do rasističkih izjava koje se odnose na Rumunjsku, a Jean-Luc je odgovoran za te izjave i on je rekao da će Rumunji e, ubiti i počiniti masakr samo za nekoliko eura. Mislim da je to ozbiljna uvreda i neprihvatljivo da jedan zastupnik daje takve izjave. Mislim da je to vrlo štetan presedan koji škodi ugledu ovog doma. Zaključno molim da zauzmete stajalište o tom pitanju i molim da odgovarajuće sankcionirate rasističke komentare koji su izneseni. E, s obzirom na događaje u zadnje dva tjedna zapravo bismo trebali voditi raspravu o ovoj temi. Zahvaljujem. Hvala. Izvolite. Što se tiče poslovnika, e, moram reći da e, zastupnici koji su se upravo javili za riječ uopće nisu iznijeli izjave koje se odnose na poslovnik, nego su to zapravo bili proizvoljni govori. E, no, vaša izjava također nema nikakve veze s poslovnikom. poštovana kolegice Tabardel, Izjave zastupnika koje su dane izvan ovog doma, izvan ove vječnice, a odnose se na izjave koje zastupnik nije dao ovdje, nego u intervju u Italiji, nisu nešto što ja mogu sankcionirati i Žao mi je zbog toga. A što se tiče drugih e, izjava e, zastupnika Bonano, ukoliko su te izjave dane ovdje u ovom domu, za to sam nadležan. E, sutra ćemo govoriti o tome i o izjavama kolege Bonana. Podnijet će se izvještaj Inače, ukoliko dođe do rasističkih izjava i drugih povreda, tu e, mjere mogu pokrenuti nadležna tijela u pojedinim državama članicama, a ja ne mogu ništa učiniti ukoliko su te izjave dane izvan ovog doma. Prelazimo na